turističkim napadima u ime vijeća dajem riječ gospodinu Nikolasu odnosno gospodinu Šmitu Dame i gospodo zastupnici, u petak 26.6. smo imali dan koji je bio obilježen e, sa više terorističkih napada. Tri zemlje su napadnute skoro u isto vrijeme, Francuska, Kuwait i Tunis. Radi se o terorističkim napadima koji su nas ponovno podsjetili na strašne terorističke napade e, kojima smo podložni i zbog toga naš odgovor mora biti čvrst i solidaran. 26.6. Europsko vijeće je sasvim jasno reklo da moramo ojačati naše djelovanje i da moramo se boriti protiv terorističkih prijetnji. Ova borba protiv terorizma za naša otvorena i demokratska društva predstavlja jedan od najvećih izazova kao i najbitniji prioritet. Naše predsjedništvo će sve učiniti kako to bude visoko na dnevnom redu i temeljit ćemo se na dosadašnjem radu naših prethodnika uzimajući u obzir i unutarnje i vanjske aspekte sigurnosti. Luksemburško predsjedništvo će učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi Europska unija usvojila koherentan pristup u borbi protiv terorizma, a to će učiniti uzimajući u obzir i unutarnje i vanjske faktore sigurnosti. Solidna i plodonosna suradnja između država članica, komisije, Europske službe za vanjsko djelovanja i koordinatora za Europsku uniju je nužna. Imamo instrumente kao što su Europol, Eurojust, Frontex i Cepol, a tim instrumentima moramo dati sredstva i nužne resurse. Kako bismo odgovorili na napade u Parizu u prvom mjesecu, šefovi vlada i e, država su 12.2. usvojili deklaraciju koja se temelji na tri stupa. Zajemčiti sigurnost građana, spriječiti radikalizaciju i zaštititi naše vrijednosti i isto tako surađivati sa partnerima na međunarodnoj sceni. Koordinator Europske unije za borbu protiv terorizma je vijeću i e, Europskom vijeću predstavio sveobuhvatno izvješće tih mjera. četvrtog Europska komisija je usvojila europski program po pitanju sigurnosti. Mi smo o njemu raspravljali jučer. Borba protiv terorizma je jedan od glavnih prioriteta sa snažnom vanjskom dimenzijom koju smo napomenuli, te naše djelovanje mora biti na istoj međunarodnoj razini. To znači da vijeće zaduženo za vanjske poslove koje je drugog drugog usvojilo zaključke po pitanju borbe protiv terorizma ima za cilj jačati suradnju sa zemljama e, Sjeverne e, Afrike, e, Bliskog istoka i zemalja Balkana. Moramo ojačati tu suradnju kako bismo imali veće kapacitete borbe protiv terorizma. Na tu temu su već organizirane radionice u Libanu i u Turskoj. Koordinator Europske unije za borbu protiv terorizma je otišao u Tunis u posjet nakon toga je visoka predstavnica premijeru Tunisa predložila više mjera potpore Europske unije Tunisu. Gospodin Task je e, također zatražio osnivanje radne skupine za e, podizanje svijesti e, o ovom pitanju u arapskim zemljama. Mi moramo aktivno nastaviti suradnju sa Ujedinim narodima, Vijećem Europe i drugim međunarodnim organizacijama kao i jačati bilateralnu suradnju sa glavnim partnerima kao što su na primjer Sjedinjene američke države prvog ministri vanjskih poslova su zaključili da je napredak postignut u posljednjih nekoliko mjeseci za sprečavanje radikalizacije u našim zemljama i u zemljama partnerima. To je ključno pitanje. Kako je moguće da mladi ljudi u našim zemljama koji su obrazovani u našim školskim sustavima budu e, ljudi koje privlače ti teroristički činovi i terorističke grupe. To znači da mi moramo djelovati i to u korijenu e, razmotriti naše vrijednosti, naše školovanje i zbog toga je Europska mreža podizanja svijesti o radikalizaciji u tijeku osnivanja. E, druge mjere se moraju poduzeti kao na primjer jačanje primjene šengenskog okvira E, osobe će se kontrolirati na sistematski e, način i na temelju e, baze podataka u kojoj ćemo procjenjivati rizik. To je odobreno 15.6. i sada će biti primjenjeno. I isto tako smo i aktualizirali popis zemalja koje su, se smatraju rizičnim za Schengen. U okviru Europola moramo također e, intenzificirati suradnju sa Eh, nadležnim sektorom kako bismo smanjili utjecaj terorističke propagande i ekstremističke propagande, naročito putem interneta, a uz eh, svo dužno poštovanje ljudskih prava. Vijeće mora vrlo brzo usvojiti odluku o potpisivanju u ime Europske unije dodatnog protokola Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju terorizma kojom bi se eh, zakonski kažnjavalo kažnjavao svaki odlazak naših građana u borbu u druge e, zemlje izvan Europske unije. Mi također moramo pomoći svim tim zemljama da se bore protiv socijalnih e, uzroka terorizma, kao na primjer nezaposlenog mladih koji dovodi do frustracije mladih i na taj način e, oni postaju plodonosno tlo i priključuju se terorističkim grupama. Tunis je nažalost jedan od takvih primjera. Luksemburško predsjedništvo će aktivno raditi na tom pitanju. Mi ćemo sljedećeg tjedna predložiti novu inicijativu za suradnju sa zemljama Magreba po pitanju zapošljavanja mladih i stručnog osposobljavanja mladih jer mislim da je to taj korijen na kojem trebamo raditi kako bismo riješili problem tih mladih koje privlači teroristička avantura, bilo da se radi o Siriji ili u zemlji u kojoj su rođeni i u kojoj su odrasli. Uvaženi zastupnici, želim se vratiti na ovo pitanje radikalizacije brzina kojom se ovaj fenomen širi je zaista zabrinjavajuća. U nekim slučajevima mladi se radikaliziraju e, za veoma kratko vrijeme, samo dva mjeseca na primjer. 19. i 20. listopada ćemo organizirati konferenciju po pitanju e, radikalizacije u zatvorima vrlo dobro znamo da e, mnogo mladih terorista se radikaliziralo u zatvorima. Zbog toga isto tako ćemo se baviti pitanjem e, stranih boraca koji se vraćaju u naše zemlje. To predstavlja dodan problem e, pred kojim ne smijemo zatvoriti oči. I e, komisija će razmotriti i sredstva koja ćemo imati u okviru programa financiranja pravosuđa kako bismo ojačali naša sredstva za borbu protiv korištenja od strane terorista interneta i društvenih mreža za e, propagandu i e, radikaliziranje i regrutiranje mladih. Zbog toga se mi moramo boriti protiv takve terorističke propagande, a tu je bitno imati dosljednu kampanju, naročito putem medija sa naše strane. Također, moramo se boriti protiv e, krijumčarenja oružja i e, moramo udvostručiti naše napore po pitanju razmene informacija. Sutra na neslužbenom sastanku ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova u Luksemburgu ćemo govoriti o razmjeni podataka između obavještajnih službi i policijskih snaga. Uvaženi zastupnici, kao što sam rekao jučer, primjena strategije unutarnje sigurnosti Europske unije će biti prioritet luksemburškog predsjedništva i može predstavljati veoma koristan instrument u borbi protiv terorizma. Mi moramo djelovati odlučno i moramo se baviti dubokim korijenima ovog problema i ne smijemo e, upasti u zamku onih koji e, su teroristi i koji se bore protiv naših zemalja koji žele oslabiti naše demokratske sustave i vrijednosti mi moramo jačati naše demokratske vrijednosti i zato e, naše smjernice moraju biti poštovanje ljudskih prava u borbi protiv terorizma. Hvala. U ime Europske komisije povjerenik Dimitris Avramopoulos. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Ovi strašni napadi koji su e, počinjeni u 26.6. u Francuskoj, Tunisu, Kuvajtu kao i u Somaliji pokazuju još jednom brutalnost i e, nehumanost terorista. Najprije u ime komisije želimo uputiti sučut obiteljima žrtava i želim izraziti našu moralnu potporu e, svim onim zemljama koje su pogođene ovakvim napadima u Europi i izvan Europe. Osuđujemo ove terorističke napade na najjači i najodlučniji način i e, moramo se zajedno boriti protiv ovakvih činova. Stoga moramo zajamčiti našim građanima sigurnost E, uz jačanje naših vrijednosti mi se stalno suočavamo sa prijetnjama koje se mijenjaju iz dana u dan, a broj žrtava ove godine takvih terorističkih napada nas uvijek podsjeća na stvarnost s kojom se suočavamo. Istrage su još uvijek u tijeku od strane nadležnih nacionalnih tijela. Dosadašnje dostupne informacije nam pokazuju da su ovi strašni činevi koji su e, počinjeni u e, Tunisu, u Susu i u Kuvajtu svi e, prouzrokovani zbog terorističke ideologije koja je strašna. Njihova namjera je širiti teror među građanima. Moramo napomenuti i da se teroristi e, fokusiraju na vjerske objekte ili turističke e, hotele ili odmarališta. Kao što znate, komisija je usko surađivala sa državama članicama kako bi identificirala što Europska unija može učiniti po pitanju borbe protiv terorizma i radikalizacije. Mi smo blisko surađivali sa državama članicama na jačanju kapaciteta E, za borbu protiv ovih prijetnji. U travnju Europska komisija je predstavila Europsku agendu po pitanju sigurnosti. U toj agendi terorizam stoji veoma visoko među našim budućim prioritetima i e, tu uzimamo u obzir koncept sigurnosti koji obuhvaća vladavinu prava i temeljna prava. Ta agenda uzima u obzir i e, mjere koje se moraju poduzeti za borbu protiv terorizma. Već smo počeli raditi na provedbi tih mjera. Sada ću se usredotočiti na dosadašnji rad koji ima visoku političku vrijednost. Najprije spriječiti radikalizaciju je e, ključno. Radikalizacija e, će se sada spriječavati i putem e, centra za sprječavanje radikalizacije koji će početi s radom u devetom mjesecu. Smatram da je pitanje sprječavanja i prevencije te borbe protiv terorizma na europskoj razini ključna u ovom području. Zatim, od 1.7. Uspostavit ćemo jedinice zadužene za nadziranje interneta u Europolu. One će biti potpuno u funkciji u okviru narednih 12 mjeseci. Zadatak eh, ovih jedinica će biti identificiranje terorističkog materijala na različitim jezicima kako bismo uspjeli ih brzo ukloniti sa interneta. Dakle, do kraja ove godine komisija će službeno eh, osnovati E, jedinicu za borbu protiv terorističkog djelovanja putem interneta. To će nam omogućiti da smanjimo pristupačnost terorističkog materijala putem interneta i širenje terorističke propagande putem interneta i društvenih medija. Prva radionica u okviru ovog foruma će se održati 24.7. Na njoj će sudjelovati stručnjaci iz industrije kao i zadužene osobe za provedbu e, zakona. Najprije, zaštita vanjskih e, granica je također prioritetna za nas i mi moramo poduprijeti rad E, država članica Europske unije i zajamčiti blisku suradnju kako bismo mogli uspostaviti zajedničke indikatore rizika. Europol će u tome pomoći državama članicama. Mi smo upravo revidirali priručnik za e, graničnu stražu na policijama, na e, granicama. I e, također ćemo jačati suradnju i u području carina kako bismo mogli pratiti kretanje sumnjivih e, dobara. na taj način želimo slijediti i prekinuti protok financijskih sredstava kojima se financira terorizam. Moram također naglasiti da je nedavno usvojena direktiva o sprečavanju pranja novca kojom se također želi spriječiti financiranje terorizma. Zatim, kao što je rečeno u Europskoj agendi o sigurnosti, mi također trebamo bolje zaštititi građane i kritičnu infrastrukturu od terorističkih napada. To uključuje i neke praktične elemente kao i e, materijal koji će služiti kao smjernica državama članicama, a to e, su smjernice koje su razvile službe komisije. Također ćemo ažurirati europski program za e, glavnu infrastrukturu i za zaštitu te glavne infrastrukture u EU kako bismo je zaštitili od terorističkih napada. Također želimo poboljšati i pripravnost E, kao i e, zaštitu građana. Zatim, e, s obzirom na to da zračni promet ostaje glavna glavna meta terorista, moramo raditi na jačanju sigurnosti zračnog prometa zajedno sa državama članicama koje moraju procijeniti rizik letova koji dolaze iz zemalja zahvaćenih sukobom i Osmo. Ovdje sada moram govoriti i o PNR-u, odnosno registru podataka putnika zračnog prevoza. Tu se želim zahvaliti Europskom parlamentu na dosadašnjim naporima za E, finaliziranje europskog zakonodavstva o PNR-u. Siguran sam da svi možemo nastaviti raditi na ovako konstruktivan način kao kao zakonodavci i dogovoriti se o tekstu koji će poštivati najviše standarde zaštite podataka, a istovremeno će biti e, učinkovit tekst. Nedavni napadi nam pokazuju potrebu za boljom međunarodnom suradnjom i koordinacijom. Napad u Tunisu je bio ne samo strašno brutalan e, i već je i za metu imao ključni gospodarski sektor zemlje, a to je turizam. Radilo se također i o napadu na e, e, tunižansko gostoprimstvo kao i na naše e, dugogodišnje dobre odnose. Zato moramo biti uz Tunižane i iskazati solidarnost. Povećanje sigurnosti u Tunisu će nam omogućiti povećanje i naše sigurnosti. Na, prije napada u e, muzeju u Tunisu sam bio u Tunisu i razgovarao sa e, nadležnim osobama kako bismo vidjeli koju vrstu pomoći im možemo pružiti. Mi moramo najprije se boriti protiv korijena radikalizacije. Moramo identificirati kojim putevima putuju e, teroristi i moramo jačati naše kapacitete. Mi smo u posljednjih šest mjeseci dosta radili na ovim pitanjima i postigli smo značajan napredak u velikom broju sektora. No, nedavni teroristički napadi nas podsjećaju da je dosta toga još pred nama. Mi to dugujemo žrtvama, dugujemo to našim građanima i našim partnerima. Stoga moramo nastaviti e, odlučno u našim zajedničkim naporima borbi protiv terorizma i radikalizacije. Hvala vam na pozornosti. Hvala, gospodine povjereniče. A sada je vrijeme da dam e, riječ predstavnicima klubova zastupnika. Polazim sa pučanima. Monika Holmajer, dvije minute. Pozdravljam predsjedništvo vijeća i također povjerenika, dakle uvaženi kolege. Evo, ono, oni teroristički napadi koji su se dogodili nedavno pokazali su da u našim, e, da smo mi u našim slobodnim društvima ranjivi i također su nam pokazali da u našem neposrednom susjedstvu na Bliskom istoku na afričkom kontinentu još nikada nije bilo toliko nemira i toliko strahota kao što je to činjenica danas. Iz tog razloga nužno i to hitno nužno, da se s jedne strane e, pomognemo našim partnerima s kojima već e, surađujemo da se bore na licu mjesta sa teroristima. Pozdravljam upravo ono što je rekao povjerenik u tom smislu i predsjedništvo vijeća i njihova stajališta koja su potvrdila da je pitanje i tema sigurnosti nešto čime se moramo baviti ozbiljno i konsekventno, znači poduzimati odgovarajuće mjere za koje bismo možda voljeli da ih ne bi morali poduzeti, ali koje su danas očigledno nužne kako bismo osigurali građanima mir i sigurnost. I drugo, važan e, instrument su također ovaj sustav PNR, evidencija imena putnika koji treba iskoristiti na najbolji mogući način kako bi se sve zemlje u Europi, a možda u kombinaciji sa trećim zemljama, e, uspostavio takav funkcionirajući sustav. A zato nam, uz to nam je bolje i veće osiguranje vanjske granice i također moramo e, svakako i znati da je teško otkriti spavače za koje smo možda prije 3-4 godine mislili da su možda opasni, onda se e, odlučilo promatrati ih jer se onda u međuvremenu to prestalo jer su to se smatralo da više nisu opasni i čini se da se to ljudi kao mm, vi ili ja, ali odjednom se utvrdi da su opasni. Znači treba se nekako boriti protiv tog e, fenomena, izvesti ih iz tih krugova, to je bitno, a posebice razbiti mreže za radikalizaciju i uništiti ih. I mislim da je vrlo ključno zbog toga upravo raditi na sprečavanju radikalizacije i mogućnosti da ljudi, da, radi, radikali privlače nove ljude u svoje mreže i to svim e, sredstvima koje nudi pravna država. Hvala. Puno hvala. Zahvaljujem. E, svakako, e, teroristički napadi koji su se nedavno dogodili moraju biti osuđeni. Moramo se zajednički boriti protiv e, mržnje i to našim zajedničkim vrijednostima, slobodom i tolerancijom. Naime, Stoga socijaldemokrati potupiru ne samo e, e, jačanje sigurnosti, nego i prepoznavanje socijalnih korena. Naime, trebamo pogledati koji su to koreni terorizma u trećim državama. Radi se o borbi protiv siromaštva, konflikta. Teško je reći da svi teroristički e, akti potječu iz vjerskih razloga. Naime, teroristi i ekstremisti e, rastu uglavnom ondje gdje postoji nepovjerenje, e, posebice recimo između islama i zapada. Velik, velike opasnosti su posebice oni mladi europljani koji e, odlaze iz Europe kako bi se na istoku borili. Znači morali bismo stvorili, stvoriti bolje razumijevanje između država i religija. Upravo recimo ovakav sustav kao što je evidencija imena putnika može biti jedno sredstvo koje nam je nužno, ali svejedno ne smijemo uvoziti mjere koje će u svakom e, tko leti zračnim prometom se gledati potencijalnog terorista, jer time su onda teroristi već pobjedili. Stoga sam uvjerena, uvaženi kolege, da e, najvažnije e, oružje u borbi protiv ekstremizma i radikalizma je sloboda e, mišljenja, dostojanstvo čovjeka i ne smijemo dopustiti mržnje da pobjedi zastupnik Charles Stanok. Gospodine predsjedniče, e, džamije u Kuvajtu, e, tvornica u Francuskoj, plaža e, u Tunisu nemaju puno zajedničkog, ali nakon napada od 26. lipnja ostaće zauvijek notorna ta mjesta. Svi su ti teroristi na neki način vezani s ISISom. Godinu dana nakon što je ISIS naglo napredovao, on je tragično postao stalna karakteristika e, bliskog istoka e, isis je e, izvršio jedan od najgorih pokolja u kobaneu gdje je ubijeno preko 250 civila mnogi od njih žene i djece dakle dopuštajući islamskoj mrž, državi da stvori svoje baze u siriji stvorili smo novu bazu za njih E, znamo kako je Al-Qaida e, djelovala teroristički, a sada ISIS nudi e, još brutalni model kulta smrti gdje se teroristički napadi e, upućuju na vjerska uvjerenja e, i napadaju e, više ljude nego li državu moramo paziti da naša društva ostanu budna i da spriječimo radikalizaciju i regrutiranje moramo imati i domaćke sigurnosne mjere kao što su PNR i druge no u konačnici politici moramo se boriti protiv zlog isisa svuda osobito protiv terorističke lige u siriji iraku i libiji Hvala gospodine Tanek. Prihvaćate li plavu kartu od gospodina Jakovčića? Da. Gospodine Jakovčić izvolite. Naime, želim vam se obratiti s pitanjem da li se slažete sa mnom da jedna od onih zemalja koja je u vrlo opasnoj situaciji teškoj situaciji u europi je bosna i hercegovina u kojoj imamo veliki broj muslimana koji živi i koji su često i na udaru onih koji pozivaju na terorizam ili koji ih žele unovačiti u terorizam? Da li se slažete sa mnom da bi europska unija trebala imati posebni senzibilitet za stanje u bosni i hercegovini i pomoći agencijama za sigurnost u bosni i hercegovini?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 Puno hvala na ovom pitanju. E, ja se jako interesiram za Zapadni Balkan jer sam izvjestitelj za Crnu e, Goru te izvjestitelj u Sjeni za Bosnu i Hercegovinu. E, u svim zemljama Zapadnog Balkana, u muslimanskim manjinama, osobito na Kosovu, Albaniji, u Makedoniji kao i u Bosni i Hercegovini postoji ozbiljan problem radikalizacije i džihadisti e, odlaze iz tih država e, možda i stotine njih e, oni se bore za isis u iraku i siriji države članice su svjesne toga nato to ozbiljno shvaća i moramo sve učiniti da to spriječimo u potpunosti se s vama slažem to je velika prijetnja u toj regiji hvala u ime kluba alde gospodin Fernando Maura Djaran, Gospodine predsjedniče, napadi koji su se nedavno dogodili e, su imali preko 60 žrtava. Mnogi od njih su bili europski građani ubijeni na plažama u Tunisu. E, taj val mržnje i radikalizacije e, je doveo da je ekstremne situacije, a čini se da smo mi spremni to prihvatiti kao normalno možemo biti sigurni da će ponovo napasti osobito u državama kao što je Tunis. E, radikali tamo neprestano izazivaju nestabilnost unatoč pokušaja da se uspostavi demokracija. E, taj dio Afrike je prioritet za Europsku uniju i njenu vanjsku politiku. Nakon napada na muzej počinjemo shvaćati koliko je važno i hitno da Europska unija upotrijebi sve što je na raspolaganju da se bori protiv terorizma u Sjevernoj Africi te da pomogne Tunisu, Alžiru i Moroku. E, čuo sam kako mnogi e, govore nešto slično u zadnjoj raspravi, ali što smo postigli, što se u međuvremenu izmijenilo? Financijska pomoć neće biti dovoljna sama po sebi. Pozivam još jednom na naš aktivni angažman. Ljubazne riječi neće postići cilj. Moramo postati svjesni da je Sjeverna Afrika važna za sigurnost naših granica. Islamska vojska kuca na naša vrata mi moramo preinačiti svoju susjedsku politiku i zajednički djelovati e, da povećamo sigurnost naših granica. Ne možemo odlagati holističku pomoć državama kojima je nužno potrebna. Kao što sam više puta ponavljao, uvijek ćemo kasniti pri postizanju tih ciljeva. Hvala. U ime GUE NGL Cornelia Ernst. Die schrecklichen Taten der... Zahvaljujem. Znači, uz onog što se događalo prošlih eh, danje tjedana, E, doista e, teška tema i doista nam je svima teško, ali koliko puta smo to zapravo rekli, koliko puta smo već vodili ovakve rasprave, a zapravo se ništa puno nije promijenilo. Uglavnom odgovor je više nadzora, više oružja, više represija, a ipak sve to nije dovelo do rezultata koje smo si željeli i zapravo do sad se još nismo postavili nikada pitanje kako se onda u zemljama u kojima se prakticira terorizam, e, kako se ta potpora terorizmu nekako može spriječiti, e, kako se može razvijati aktivno demokratske procese. Naime, uvijek kažem da kad smo bili u Iraku, e, pitanje nam je bilo i postavljeno zašto je ISIS tako uspješan naravno zato, što imaju potporu dijela stanovništva i to neću nikada zaboraviti E, kad su nam e, rekli, dakle, e, ljudi ondje, ne treba nam oružje, treba nam potpora i to potpora za pomirenje između sunita i to u samom narodu i mislim na tome ništa ne radimo znači treba nam ono što nam je potrebno je ozbiljna i iskrena rasprava i e, o tome kako e, utjecati na mlade ljude, kako govoriti o deficitima našeg suživota e, kada recimo naši mladi odlaze kako bi bili strani borci. I doista si moramo postaviti pitanje gdje su naši deficiti po tom pitanju, što možemo učiniti i bojim se da nam jednostavna evidencija imena putnika jednostavno neće ništa pomoći ovdje, ni to za milimetar i mislim da možda ne bismo trebali se ni truditi uopće razbacivati svoje snage na to. Hvala. U ime e, kluba EFDD, Pol Nutal, tri minute. Gospodine predsjedniče, povjereniče, e, prije dva tjedna u Europskom parlamentu e, rečeno je da je sljedeći teroristički napad e, da je pitanje ne e, hoće li biti nego kada i gdje odgovor je vrlo brzo stigao e, imali smo napade u francuskoj dakle u grenoblu i šta su svi ti napadi imali zajedničkog? Možda se nekima neće sviđati ono što će reći, možda će reći da to nije politički korektno, ali činjenica je da je sve to učinjeno u ime islama i to im je zajedničko. U moje zemlji neki govore suprotno, kažu da sve ovo nema nikakve veze s islamom, ali to ne samo da je smiješno, već je i vrlo opasno ti teroristi e, čine te strahote citirajući tekstove iz svete knjige islama dakle reći da ti napadi nemaju veze s islamom je kao reći da inkvizicija nema nikakve veze s katoličkom crkvom ako ćemo se pozabaviti radičkim islamizmom moramo imati hrabrost imenovati izvor e, a izvor nije samo siromaštvo E, i ne obrazovanje već doslovno i nazadno tumačenje kurana e, ali ako okrećemo drugi obraz onda, e, onda mi e, potičemo terorizam e, okrećemo glavu od homofobije misoginije i, i ostalih zala kako bismo dobili naftu moramo zauzeti moralno stajalište i reći kada je dosta jer ako to ne učinimo bojim se da će doći do sukoba civilizacija već ovog stoljeća a to se e, e, neće e, te se borbe neće boriti u pustinjama bliskog istoka one će se voditi u gradovima europe mi smo političari današnjice naša je dužnost predati stabilno i bolje društvo svojim potomcima a to neće biti društvo gdje riječ jedne žene vrijedi kao pola E, riječi muškarca gdje se progone homoseksualci gdje su nevjernici građani druge klase e, i kršćani i umjereni muslimani moraju zauzeti stajalište inače ćemo biti generacija koja je odustala od liberalne demokracije u korist nečega puno mračnijeg netolerantnog neliberalnog e, ne možemo gurati glavu u pjesak moramo djelovati dužni smo to svojoj djeci hvala uh, thank hvala u ime ENF Mario Borgecio. Hvala, hvala. Dakle, islamski terorizam s vrlo nekoherentnom skupinom mjera nećemo se moći boriti protiv terorizma. Moramo razmotriti i vezu ilegalne imigracije i terorizma. E, to krijumčarenje e, ilegalnih migranata je pomoglo da ISIS stigne u samo srce Europe legitimizacija islamskog fundamentalizma u različitim džamijama e, radikalni imami su pogoršali tu situaciju neophodno je zatvoriti e, te fundamentalističke džamije i okončati njihove aktivnosti. E, dosta je tog mazohizma, mi se bojimo bojimo islamofobije, ali niko ne govori o islamofobiji. E, ljudi to sada spominju ovdje moramo imati na umu da imamo trojanskog konja, ilegalni ulazak islama u srce Europe. A naravno e, e, ovi napadi izazivaju strah u srcima Europljana. moramo reći sasvim jasno da je potrebno boriti se e, protiv ove kuge e, koja je zadesila Europe. Hvala. sada Bruno Gospodine predsjedniče, postoje najmanje tri razloga za terorizam koji ne ovise o nama. Najprije uništenje laičkog režima koji je napadnut od strane islamizma. Ovdje govorimo o Iraku, Libiji i Siriji. To je učinjeno sve uz strašna sredstva diplomatsku manipulaciju i e, blokadu koja je protiv zapada stvorila mržnju. Također postoji i nepoznavanje agresivnih aspekata vjere koju e, mnogi smatraju da predstavlja aspekte toga da jedino ratom mogu obraniti svoju vjeru i smatraju da oni koji nisu vjernici trebaju biti uništeni i to na najgori način. Zatim, Eh, od strane muslimanskih eh, zemalja dolazi i do eh, pokušanja da se unište druge zemlje, da se privuku mladi i da se promoviraju prakse koje nisu prakse našeg društva. Zato moramo se boriti protiv tog terorizma, moramo se boriti protiv uzroka tog terorizma. E, sve vođe nisu teroristi, ali su bili e, suučesnici u određenim terorističkim napadima neizravno. a sada Roberto Mecola, dvije minute. Hvala. Europa i svijet E, su već neko vrijeme pod cijenom terorizma. Prošlo je točno deset godina od strašnih terorističkih napada u Londonu, nekoliko mjeseci od Charlie Hebdoa i nekoliko tjedana od pucnjava u crkvi u Charlestonu u SAD. Prije nekoliko dana imali smo napade u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu, a prije nekoliko sati e, Boko Haram je izvršio napade E, u Nigeriji i Keniji. Dakle, moramo zaustaviti terorizam gdje god se on odvija. 66 ljudi je ubijeno u jednom jedinom danu u Tunisu, Francuskoj u Kuvajtu, bez obzira na njihovu vjeru. E, ovo je još, ovo je još jedna e, još dakle nemamo granice religija se koristi samo kao maska za strašne zločine teroristi u tunisu, u su vezani uz islamsku državu budimo jasni to je kult smrti koji je odgovoran za stalnu paljbu bezumnog nasilja to ne predstavlja niti vjeru niti državu moramo podržati žrtve u tunisu jer tamo je započelo arapsko proljeće, a sada je tamo izvanredno stanje. Tamo je kaos. Boko Haram u Somaliji i Nigeriji svakodnevno e, napada. Moramo pripaziti da naše sigurnosne mjere štite sve građane i da se provode na pravi način. E, sada je trenutak da krenemo napred sa e, antiterorističkim paktom Europske unije. Moramo poboljšati legislaciju legislativu Europske unije uključujući PNR. Terorizam neće pobijediti. Moramo odaslati snažnu poruku iz ovog doma da se ne damo zastrašiti i da ovi napadi samo jačaju našu odlučnost. Hvala. Uh, da li prihvaćate plavi karton od gospodina Lebreta? U redu. Gospodin Lebreto, izvolite. Mikrofon, molim. Hvala što ste prihvatili ovu plavu karticu. Vi ste citirali atentate u Tunisu i u Francuskoj i rekli ste da se trebamo suprotstaviti terorizmu ili zaključiti sporazum protiv terorizma. Ali osim e, posebnog slučaja PNR-a o kojem ste govorili, niste predložili nikakvu konkretnu mjeru. I meni to malo smeta jer ne mislim da će PNR biti učinkovit sustav za borbu protiv terorizma. To zaista nije prikladno. Imate li neke, neka konkretna rješenja za borbu protiv terorizma? Hvala na pitanju. Ne slažem se s vama e, da mjere koje se predlažu u PNR-u ne mogu biti korišteni e, kao e, alat protiv onih koji prijete našoj sigurnosti. Mi koristimo, razgovaramo o mnogim mjerama u vezi toga. Trebamo također osnažiti i ovlasti koordinatora protiv terorizma. Moramo osnažiti Europol i suradnju e, na policijskom području među našim državama. Dakle, mi se kao institucijama moramo u tome složiti. Hvala. A sada gospođa Sylvie Guillaume. L'Isère, la Tunisie, le Koweït Tunis, Kuwait, Somalija, Francuska. Vidimo da teroristički činovi stalno napadaju naše zemlje i možda se radi o koordiniranim činovima. U, moramo također imati na umu i e, prethodne terorističke činove, no međutim ne smijemo se odati psihozi, moramo zajedno se boriti protiv ovog e, fenomena. Moramo e, svi preuzeti odgovornost i ujediniti se. Teroristički terorističko djelovanje uzima u obzir mnogobrojne, e, mnogobrojne aspekte, socijalni aspekt, gospodarski aspekt i tako dalje. Dakle, sve to moramo uzeti u obzir kada budemo uspostavljali sigurnosni i pravosudni sustav zaštite Europske unije. Također, danas postoji takozvani digitalni džihadizam koji se širi i izvan naših granica. Također, moramo spriječiti financijska sredstva kojima se financira terorizam. Zato moramo u potpunosti koristiti postojeće instrumente kako bismo spriječili infiltraciju džihadista u e, Schengen zonu. Isto tako moramo imati i preventivne mjere radikalizacije i to prije nego što bude kasno. E, nejednakost, socijalna isključenost, e, nedovoljno dobro školovanje favoriziraju radikalizaciju. Komisija je to vrlo jasno izrazila u svom europskom programu za sigurnost. Obrazovanje, međuvjerski dijalog, socijalna uključenost su ključni za sprečavanje radikalizacije. Euh, Hvala, gospođo zastupnice. A sada gospodine Demesmaker, eh, jedna minuta, 26. srpnja lipnja e, dogodio se užas e, e, u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu. Žrtve su ponovo bili nevini ljudi. To su bili vjernici, građani, turisti na plaži. Nipošto ne smijemo sebi dopustiti da nam e, taj proces krene pozornost e, u Tunisu je započelo arapsko proljeće e, društvo je ranjivije nego prije oni sada gube turiste a turizam je jedan od najvažnijih izvora prihoda tunisu treba budućnost trebaju im radna mjesta treba im budućnost jedino što možemo je smisliti maršalov plan e, koji će dovesti do suradnje moramo se boriti protiv nestabilnosti inače ćemo se boriti za novu libiju e, i to će biti nešto što će pripasti isisu a sada gospođa jedna minuta spram eh, terorističke moramo se ujediniti ne samo riječima već i djelima. Igor, uključi se. Moramo spriječiti ta, te gnjusne činove koje proživljavamo i koje blokiraju funkcioniranje našeg društva. Moramo biti apsolutno riješeni u svojim, eh, svoj bor protiv terorizma jer o tome ovisi naša demokracija. Prevencija radikalizacije, nadzor mreža koje se koriste, koje, koje koriste na stručan način teroristi e, u cilju svoje morbidne propagande i to žrtve su toga mladi e, i moramo se boriti protiv trgovine oružjem, ali moramo skoordinirati razmjenu podataka i u višestruko e, to raditi, tu razmjenu podataka i ona mora postati obvezujuća i to optimizirajući funkcioniranje Europola i stvarajući pravi europski PNR, dakle sustav razmjene imena putnika koji će postati e, efikasan. Isto tako moramo e, evo se učiniti učinkovitim kako bismo identificirali lakše ljude koji su, koje sumnjičimo za terorizam i o tome ovisi ta naša zajednička sigurnosna politika koju svi europljani traže. Najljepša hvala. Gospodin Majer, izvolite imate Gospodin Majer. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ne moramo gledati daleko u prošlost kako bismo našli da se društvo duboko prodijelili Francuska, Kuwait, a ja sam iz Graca u Austriji gdje smo prije tri tjedna imali atentat e, sa e, troje mrtvih, 40 e, ozlijeđenih i nije poznato nije li i to bilo potaknuto od strane radikalnog muslimanskog muškarca. Vrlo smo potreseni, posebno kada kao mi liberali godinama upozoravamo na to da radikalni islam neće prezati od atentata ni u Europi. Godinama upozoravamo na to da je radikalni islam već e, u sredini naših društava. Čujemo od političara, ma ne, to su sve pojedinačni počinitelji i nekako mi se čini da imamo posla s vojskom pojedinačnih počinitelja. I znamo da IS već pomoću vala izbjeglica ciljano prebacuje nove napadače, primjerice preko Bugarske sa lažnim e, krivotvorenim ispravama u Europu. sljedeća bojišnica bit će Europa. A osim vala izbjeglica, ovaj problem s teroristima koji smo sami e, uvezli na temelju zakazivanja naših vlada biti jedan od najvećih problema s kojima ćemo se baviti idućih godina. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Becen. Na dvije minute. Izvolite. Moj kolega Nasos je e, malo prije rekao mnogo toga s čime se u potpunosti slažem. Prijetna s kojim smo suočeni ne samo na zapadu, proizlazi iz fundamentalističkog islama. Teroristi, ekstremisti imaju jednu zajedničku crtu, a to je Kuran, knjiga koju oni svi čitaju. Tamo piše da treba primjerice ubijati nevjernike, e, voditi rat protiv njih, unijeti strah u njihova srca, a neki ljudi to svačaju doslovce. Naši vođe nam govore da je islam vjera ljubavi i mira, ali problem je u tome što je to kontradiktorna zbrka e, besmislica. Ekstremisti i fundamentalisti biraju ono što se sviđa i e, što odgovara njihovim krvoločnim e, požudama kako bi došli do onih djevica na raju, u raju zapadne slobodarske demokracije moraju utvrditi da fundamentalističkom islamu nije mjesto u zapadnom društvu. Svakodnevno se susrećemo sa miroljubivim e, muslimanima. Nisu oni problem, problem je njihova ideologija. Sun Su je rekla rat treba dobiti u umu, u duši neprijatelja. Ako kontrolirate riječi, onda ćete kontrolirati i reakcije vaših neprijatelja. E, vjere se nazivaju po njihovim osnivačima, e, a mi ipak islam, dakle podvrgavanje Allahovoj volji e, je drugačije utemeljen. Treba vratiti naziv na muhademizam, jer to je kult Muhameda i to je kult smrti koji oni prihvaćaju. Mi moramo jasno reći da ne prihvaćamo tu ideologiju, treba provoditi i praktične mjere da ih e, pobjedimo i sačuvate liberalne zapadnjačke demokracije. Ako žele živjeti pod šarijem, neko to čine u onim zemljama gdje je to moguće. Hvala. Jimenez Beseril Barrio, un minuto e medio. Por favor minuta i pol. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Najprije e, se želim obratiti žrtvama za koje se zalažem. Mnogi ovdje misle samo o terorizmu kada se dogodi atentat, a nakon toga sve ponovo zaborave. Ta se opasnost stalno podcjenjuje. Ovo je nešto jako važno u našem družvu, društvu. U našem društvu imamo strah od terorista. Ne trebate uopće putovati u London ili Paris jer teroristi e, žele sijati strah u srcu Europe. Ako nas prevlada taj strah, onda znači da će oni pobijediti. I zbog toga je od prioritetne važnosti boriti se protiv e, takvog terorizma. To treba ući u agendu sigurnosti, mora biti više zaštitnih mehanizama. Ovi teroristi žele nama oduzeti najsvjetije što imamo, a to je pravo na život. Ovo je jasna poruka teroristima. Mi imamo vrednote i naše društvo se nikada, nikada neće pokleknuti pred e, pištoljima, noževima i bombama. Ja poštujem sjećanje na žrtve. Mi se zalažemo za europske vrijednosti i našu slobodu i našu istinu, naše istine se nikad nećemo odreći, niti ćemo ograničiti slobodu i sigurnost. Zastupnica Dajana Doc. Izvolite. Hvala lijepa. E, želim zahvaliti zastupnici na ovim riječima i posebno na njenim, njenim radu e, sa žrtvama terorizma. Slaže li se sa mnom da se moramo zalagati za žrtve terorizma i da treba jasno razlikovati one koji provode žestok i okrutan terorizam i onih koji su žrtve tog terorizma. Naravno, puno hvala na vašem pitanju. Moramo imati zakonodavstvo koje vodi računa o žrtvama od terorizma. Dakle, netko ko ubije žrtvu nije isto kao žrtva. Govorimo i o vjerskom terorizmu ili o terorizmu jedne ete. Oni se prave kao da su oni žrtve, ali oni nisu žrtve ne smijemo se dati prevariti i to se vama i meni neće dogoditi. Međutim, nisu svi tako jasni. To treba jasno izreći i zato je potrebno zakonodavstvo, jer žrtve terorizma su predstavnici u cijelom društvu. Hvala. Hvala. Gospodin Jozef Weidenholzer, jedna minuta. Nažalost, imamo sve više prilike sjećati se nevinih žrtava terorističkih napada i mislim da je to velika prijetnja. Bojim se da ovo nije posljednji put nego da se će se to vraćati. Nadam se samo da će razmaci između takvih događaja biti veći. Prijeti nam e, zao e, neprijatelj koji smi nam oduzeti našu civilizaciju, slobodu, slobodu vjeroispovijesti i slobode misli i slobodu način, našeg načina života. Protiv toga se moramo boviti svim sredstvima, mudro, proaktivno, odlučno. Moramo raditi na deradikalizaciji, moramo odlaziti na sva mjesta u društvu i sušiti te biotope koji su razlozi zašto e, ljudi e, postaju e, žrtve, odnosno slijede takav terorizam. U toj borbi moramo pobijediti. Hvala. E, Kirkop, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, šlazem se sa e, ovima što je rečeno o strašnom aktu u Tunisu. To pokazuje kako je opasna ova ideja E, Australija, Ujedino kraljevine, e, Tunezija. Vidimo da smo posvuda ranjivi. Jasno je da Europska unija nije u zrakopraznom prostoru, ovo je do naših granica. Moramo surađivati u Europi, ali moramo surađivati i s trećim državama kako bismo osigurali sigurnost cijelome svijetu. Moramo razviti strategije za suzbijanje radikalizacije. E, Tunezija kao i sve druge žemlje u Europi ne mogu same odgovoriti na ovu prijetnju i potrebna mu je pomoć. Moramo imati globalnu strategiju za borbu protiv terorizma i protiv ISIS-a. Hvala lijepa. Gospodine zastupnik Pagazar Ruiz, gospođa zastupnica. E, suzbijanje islamističkog terorizma obilježit će 21. stoljeće. To moram ustvrditi sa žaljenjem i mislim prije svega na žrtve. Moramo e, učinkovito suzbijati terorizam. E, govori su jednako važni kao i policijski rad. Društvo je važno. Ne Postoje jasne granice u globaliziranom svijetu i moramo djelovati u čitavom svijetu, braniti sve građane koji žele biti slobodne i to moramo već sada, gospodine povjereniče. E, ako želimo voditi društvo, moramo biti hrabri. I nije nam potrebna samo agenda za sigurnost, nego nam je potrebna i druga mogućnost. Moramo konsolidirati demokracije izvan Europe. E, to je važno zbog geostrateških e, položaja. E, alijanse sa nedemokratskim državama će biti kratkoga daha i neučinkovite. Mora biti hradni, hrabri, moramo djelovati. To je za sve od vitalne važnosti. Gospođa Madera. Hvala lijepa. gospodine predsjedniče, mi ne vidimo neprijatelja, on postoji u cijelom svijetu, nema lice, nema posebnih odlika, pojavljuje se tu i tamo, e, upada u našu svakodnevicu, u tvornice, na ulice i širi strah. Vidimo da neprijatelj napada naše obitelji, naše blago. To je strategija jer se kaže da vjera mora dominirati svim aspektima života i da treba kazniti nevjernike. Mjere protiv ovakvih napada kao što su bili u Kuvetu, u Francuskoj i u Tunisu, bili oni koordinirani ili ne, to se širi i mi moramo koncentrirati našu energiju kako bismo poduzeli hitne mjere. Znam da to nije lako, ali mislim da govoreći o primjeni akcija koje će e, osujetiti terorističke akcije znači da ćemo se zaplesti u političke rasprave, u vrlo teške rasprave. Borba protiv radikalizacije i propagande, protiv e, kanala financiranja ovakvih e, akcija mora biti zajednička. Mi moramo imati zajednički odgovor, a završit ću s citatom E, Nobelovca Eskvela koji je rekao jedina nada za suzbijanje terorizma je u tome da se pridržavamo demokratskih pravila. Dakle, potrebno je više demokracije i više slobode za te zemlje. Hvala. Sada časna zastupnica Daniele Vioti, dvije minute. Izvolite. Zastupnik Vioti. E, Naša Europska unija je nastala kao snaga mira protiv terora i uništenja u vlastitim granicama, ali i izvan toga. Izazovi koji su pred nama ugrožavaju našu koheziju. Tu i države članice moraju donositi odluke, pa i odluke koje se odnose na e, susjedne članice i na našu vanjsku politiku. Moramo planirati zajedničke akcije za cijelu Europsku uniju. Moramo povećati izdatke za sigurnost, za informacije, moramo voditi socijalnu politiku inkluzije i moramo učiniti nešto protiv mržnje. Jer mržnja je izbor svih ovih drama koje smo vidjeli u Tunisu, Kuvajtu i drugdje moramo napustiti logiku da se pukim nadzorom i kažnjavanjem može ista posti, postići. Dužnost nam je osigurati temeljne slobode i za ljude izvan Europske unije. Treba jasno vidjeti koncepciju da sigurnost ne znači odstupanje od demokratskih pravila. Zato je važno da pozovemo ovaj parlament da se aktivno zalaže za našu visoku predstavnicu Federiku Mogherini u ovoj borbi. To je najbolji način suzbijanja terorizma. Hvala lijepa. Sada gospodin Piotrovski na jednu minutu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zgranuti smo ovim napadima koji su provedeni na izuzetno okrutan način. E, vođa islamske države koji je priznao e, da su oni iza toga su rekli da e, je to prepacifistički. Ovdje se napadaju nevine žrtve, turisti koji su se tamo slučajno našli, tamo su se odrebljivale glave, e, borci islamističke islamske države pokazuju koliko su odlučni i žestoki. A e, mi smo tu bespomoćni jer je to rezultat naše dosadašnje politike. Mi nismo jačali SAD u borbi protiv e, terorizma, nego smo slabili tu borbu uvodeći razne, razna povjerenstva e, istražna i slično. Mi smo izazvali jednu e, besmislenu spiralu što se tiče pripadnika tajnih službi koje suzbijaju terorizam i oni e, su štićeni prekomjerno ljudskim pravima. To je pogrešna politika i prvi je korak suzbijanja turizma da se to izmijeni na dobrobit i za sigurnost građane Europske unije. Hvala lijepa. Sada gospodin zastupnik Boštinaru na dvije minute. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala što ste čak i ovo izgovorili na rumunjskom. Hvala vam. Što se tiče strukture organizacije i naše radne metode i rekrutiranja i propagande, e, vidimo da je cilj svih terorista to da podrivaju demokratske vrijednosti, ljudska prava, samo tkivo naših društava. To predstavlja zajedničku prijetnju, jednu horizontalnu prijetnju, prekograničnu prijetnju i ta prijetnja stalno raste. Na početku 2015. godine globalno smo zabilježili 138 terorističkih napada, a od toga šest samo ovaj mjesec. A oni koji su počinili te napade nisu samo terorističke organizacije koje su dobro poznate poput ISIS-a, Boko Harama, Al-Shababa e, ili e, drugih, već isto tako i terorističke organizacije koje su izolirane i takozvani vukovi samotnjaci koji rade samostalno. E, imali smo napade u Egiptu, u Libiji, u Maliju, u Nigeru, u Keniji, Somaliji, Kuvajtu. E, I oni nisu samo ciljali jako popularna, gusto naseljena mjesta sa smanjenom sigurnošću, e, što bi moglo povećati njihovu vidljivost, već su isto tako imali za cilj upravo snage sigurnosti kako bi destabilizirali te države kako bi destabilizirali stanovništvo i povjerenje stanovništva e, kako u međunarodnu zajednicu tako i u kompetentnost države da se protiv toga bore. Teška prijetnja ne zaustavlja se na granicama Europske unije. napadi su se dogodili i u lipnju u Francuskoj, u Austriji i oni su pokazali da je prijetnja e, realna i mi podsjećamo na tu stvarnost. U tom kontekstu bih htio naglasiti činjenicu da nam je potrebno više koordinacije na razini država članica Europske kako bismo se suočili s tom prijetnjom. Potrebna nam je provedba, učinkovita provedba strategije protiv terorizma kao što ona stoji u sigurnosnoj strategiji Europske unije. A zaključci Europskog vijeća iz veljače također na to podsjećaju, a isto tako je i u lipnju vijeće podsjećalo svojim zaključcima na to. I stoga visoka predstavnica mora za 2016. godinu predstaviti globalnu viziju za cijelu Europsku uniju u tom smislu. Hvala. E, Deputy Afsal Khan, and half minute. Hvala vam, zastupnik Afsal Khan na minutu i pol. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Sigurnost u Europi, a i šire, e, svakim danom su pod prijetnjom. Ovi nedavni napadi pod zapovjedništvom Isila su sada u središnju naše pažnje. Opet vidimo da e, su te osobe nemilosredne, da one ne diskriminiraju, da su to moderni banditi kako muslimanski pripadnici njihovih redova, tako i nemuslimanski. Ovi nedavni napad e, u Tunisu, napad u Sinaju, u Karačiju, putnici buse, u jednom busu, u Kuvajtu, e, vjernici tijekom molitve i ovo obizgledivanje u Francuskoj. E, ove smrtne slučajeve nisu samo statistike, to je podsjetnik da je borba na svjetskoj razini, ali ovdje u Europi još uvijek bez kraja. Ali postoje dobre vijesti. Muslimanski svijet sve zauzima sve češći stav uh, protiv ovakvih napada koji se provode u ime islama. Europska unija bi trebala podržati takve napore u partnerskim vladama, a isto tako i oni koji se vlastitih građana. Međutim, dugoročno rješenje uh, ovisi o tome hoćemo li uspjeti riješiti temeljne uzroke. Prije svega moramo imati uh, uh mir na srednjem istoku koji će biti održiv i pouzdan moramo se boriti protiv ustanka ekstremističkih e, strujanja ovdje u Europi. Jedna nedavna anketa kaže da 47% Britanaca smatraju da muslimani ne dijele europske vrijednosti. E, to je katastrofalan rezultat. To ne samo da nije istina, to isto tako i podupire narativu ekstremista. Mi moramo pojačati suradnju, spriječiti danu radikalizaciju naših stanovnika moramo raditi u lokalnim zajednicama, baviti se pitanjima integracije, identiteta, kako i toga da se pobinemo da se pravda e, i dobrobit svih građana Europske unije zadovoljava. Hvala vam. Hvala. Gospodin Kant, prihvaćate li plavu karticu od gospodina Karskija? Da, hvala vam gospodine Karski, izvolite. Mikrofon molim. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Moje pitanje je vezano uz imigraciju mm, osoba e, iz država e, sa južnog sredozemlja ka Europi. Ne smatrate li da bismo trebali ograničiti takvu vrstu imigracije, a s time isto tako smanjiti prijetnju terorističkih napada koje proizlaze iz tih osoba koje ne spadaju u Europu? Hvala. Mislim da je najbolji odgovor na taj problem ne ovaj koji vi predlažete, nego trebamo pogledati koji su to konjenski uzroci, zašto e, tolike osobe koje imaju vlastitu obitelj, vlastite domove, vlastite društva, zašto ih se prisiljava da e, napuste svoje domove. Dakle, moramo dovesti do veće stabilnosti na svijetu, veće jednakosti. Samo tako ćemo se na kraju moći obračunati s ovim problemom s kojim smo suočeni, a ne tako da napadamo izbjeglice. Hvala vam, gospodin Kampi, prihvaćate li još jednu plavu karticu? Od gospođe Windberg, da. Izvolite, gospođo Windberg. Hvala vam. Čuli smo da svi moraju nešto poduzeti, da svi moraju djelovati, to je istina. No konkretno, koje su prijedlozi kako bismo spriječili ono što se događa recimo u mojoj zemlji u Švedskoj gdje imamo strane borce e, koje se zapošljavaju, koji pokušavaju se integrirati. Zašto ih ne sankcioniramo? Zašto ne sankcioniramo te osobe? Zašto im ne bismo oduzeli državljanstvo? Kako se nikad više ne bi mogli vratiti u Europu? Odgovorite na to pitanje. Hvala. Izvolite, moj odgovor je vrlo jasan. Oni koji e, počine neko zlodjelo moraju e, biti kažnjeni. Oni koji to nisu učinili ne bi trebali biti kažnjeni. Što znači da trebamo imati snažne, stroge politike kako bismo se pobrinuli da oni koji su doista i počinili neko e, kazneno djelo da da im se ne daje za to prilika da se vrate, a oni koji su marljivi, mm, da njima treba dati priliku da to, isto tako i to budu. Hvala. Anapirotis Lampros Fontolis. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Lambros. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europa u zadnje vrijeme doživljava terorističke napade, mnogi osobe su poginule. Oni koji podržavaju terorizam su uveli terorizam i u naše države. Nažalost je situacija takva da su to fanatici i europljani nisu u mogućnosti pružiti odgovarajuće rješenje i zbog toga ćemo u budućnosti imati još i više napada. Zlatna Zora iz Grčke ima na to jedno jasno rješenje. Moramo se zaštititi, moramo dati jasnan odgovor. Naravno da imam pravo to sada reći jer prije godinu i pol su ljevi teroristi ubili mog sina i njegova dva prijatelja, to su bile, mlade osobe i tada nije nitko reagirao na to od svih onih koji sada ovdje preporučaju senzibilnost. Dakle mislim da bi prvi rujan trebao biti Europski dan za protiv terorizma. Europski parlament bi trebao pokazati jednaku tanku čutnost neovisno o tome odakle svatko od nas dolazi. Ali u slučaju mog sina nitko nije ništa rekao o tome jer su to htjeli tako politički riješiti i zbog toga se pitam jesmo li mi bolje od terorista ili samo imamo masku. Hvala. Hvala. Sada je došlo vrijeme za spontano javljanje za riječ. Hvala. Gospođo Kinga Golds, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Naša odgovornost i obveza zaštititi živote osoba i njihovo dostojanstvo bilo gdje u svijetu. Ovi teriški napadi kojima smo bili svjedoci su zastrašujući kako uh, u tome što su stvaran čin, tako i u njihovoj simboličkoj vrijednosti. Oni pokazuju da mi možemo postati žrtvom bilo gdje bilo kada. Ne postoje nikakva objašnjenja za takve napade, te ih moramo spriječiti. Moramo surađivati, znači partnere diljem svijeta, kao što je također rekao i gospodin povjerenik. Moramo prikupiti sve alate koje imamo i isto tako nam je potrebne, su nam potrebne snage provedbe zakona koje će biti učinkovite i dobro informirane. Moramo e, spriječiti radikalizaciju mladih koji su odrasli u našim društvima. Ja bih htjela govoriti o nevinim žrtvama koje se progoni radi svoje vjeroispovijesti. Pritom mislim na kršćane. Često su to žene i djeca koje pate zbog okrutnošći Isisa. A e, tu dolazi do gubitka ljudskog života, ali ne samo o tome, došlo je i do uništenja e, tisućugodišnjih spomenika. Svo čovečanstvo je doživjelo veliki gubitak gubitkom ovog blaga. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Franzulika. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Zbog terorističkih napada su svijet i Europa suočeni sa vrlo velikom opasnošću. Ja čvrsto smatram da bismo trebali imati globalno rješenje za taj globalni izazov. Na globalnoj razini bismo trebali poduzeti svaku moguću mjeru kako bismo održali sigurnost naših građana kako bismo imali uh, e, punu podrške kada se radi o sveopćem odgovoru na tu prijetnju. Terorizam ima za cilj e, to da podariva naš način života, naša društva. To je izavan napad e, ključnim vrijednostima Europske unije, dakle vladavina prava, demokracija, poštivanje temeljnih prava e, građana. A jedinstvo i raznolikost, to je prijetnja miru i stabilnosti koje nam pokušava pružiti integracija unutar Europske unije, koja pokušava to pružiti građanima. Ja doista smatram da bi borba protiv turizma trebala osigurati isto da se sigurnost, ljudska prava i provedba zakona objedine, da su sukladni i da se obračunamo s terorističkim napadima diljem svijeta, ali i njihovim uzorcima. Hvala. Hvala vam. Sljedeća je zastupnica Tomašić. Izvolite

dakle ljudi koji se udružuju kako bi drugima nanijeli zlo u europskoj uniji nemaju nikakvih prava i kako je svaki od njih svojim životnim odabirom ujedno izabrao i to da u europi za njega nema mjesta. Hvala dragi praveniče, dragi kolege. Na južnim granicama Europske unije je arapski svijet koji je suočen sa sukobima. Cijele države nestaju od Sirije do Libije. Svi smo žrtve terorizma, svi smo mete kako muslimani, tako kršćani, tako i svi drugi. E, terorizam je najveća prijeta našoj sigurnosti, moramo se mobilizirati, mobilizirati sve naše resurse kako bismo povratili e, sigurnost svugdje na svijetu. Moramo se suočiti s izazovima koji su pred nama, moramo učiniti sve što je moguće kako bismo se borili protiv terorizma. Ne smijemo se izolirati, baš naprotiv. Moramo pokušati imati više demokracije, kako bismo imali bolje multikulturalno društvo. Hvala vam, sada smo došli do kraja spontanog javljanja za riječ. E, potrebno nam je više vremena za klube zastupnika gospodin Kastaldi sljedeći govornik. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Najnovi tragični islamistički napadi koji su se dogodili bi nas trebali dalje navesti na razmišljanje. Stalno govorimo o terorizmu, a postoji samo jedan put koji bi trebali odabrati. Jedan put koji ima dva aspekta. Trebamo napustiti tu iluziju da se možemo ograničiti samo na sebe same i da možemo osigurati našu sigurnost tako što ulažemo više u, naš, u oružje i u sigurnosne službe. Mi moramo shvatiti da je to da je to nešto drugo. Ne možemo gajiti nadu da ćemo riješiti probleme u arapskom svijetu. To bismo skupo platili, pa i po cijenu teritorijalnih sukoba. Ne, moramo se zalagati za to da umjereni islam, kako u Europi, tako i u muslimskom svijetu, postane naš saveznik, tako, moramo, tako bismo onda izolirali te teroriste, a to ćemo moći postići samo tako ako ih uključimo u politički život. To je naš pristup. Moramo pomoći tim vladama da se bore sa siromaštvom, jer to je zapravo ono plodno to za teroriste. Hvala. Hvala vam lijepa. U ime komisije izvolite gospodin brojnik eh, Abramopoulos. Hvala vam. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, želim vam srdečno zahvaliti što ste mi danas dali mogućnost da reagiram na nedavne napade i da vam predstavim naš odgovor prijetnjama koje nam predstavlja terorizam. Nažalost, to će još dugo vremena ostati ključno pitanje za naše građane. Doista sam vam zahvalan što ste stavili ovu točku na dnevni red e, ovo tjedne plenarne sjednice. U proteklih šest mjeseci je ova komisija uspjela predstaviti i provesti e, niz konkretnih aktivnosti kako bismo se suočili s, tom prijetnjom. Moramo odužiti naše snage Mhm. kako bismo se pobrinuli da je naša reakcija brza i da se provedba odvija kontinuirano. Naravno u potpunom sukladnošću sa vladavinom prava i temeljnim pravima. Zabilježio sam vaše primjedbe, a neki od vas su spomenuli područje Zapadnog Balkana. Dopustite mi da vas e, umirim da i kako što se tiče tog aspekta naše sigurnosti da su države Zapadnog Balkana naši ključni partneri. Stabilnost je od ključnog značaja u toj regiji. Mi smo proveli ciljane aktivnosti sa državama Zapadnog Balkana što se tiče deradikalizacije, vatrenog oružja i suradnje sa Europolom. Mnogi među vama su se usredotočili, a to je potpuno se normalno, na Tunis. Tijekom mojih uvodnih izlaganja sam imao jedan poseban dio koji, se, koji sam posvetila Tunisu. Oni su naši partneri, oni uživaju našu potpunu podršku. u okviru revizije europske politike susjedstva mi ćemo dalje razvijati, to činimo konstantno, dakle ciljane aktivnosti sa, sa Tunisom. Mi na tome radimo zajedno sa gospođom Mogherini i sa povjerenikom Hanom. I već smo započeli sa postizanjem prvih rezultata. Vjerujem da će se sve to i dalje spominjati u idućim raspravama. Dopusti mi da ponovno kažem da sam snažno predjeljen k tome da radim ruku pod ruku s Srpskim parlamentom i naravno i sa vijećem što se ovoga tiče. I doista računam na vašu podršku. Hvala vam. To, to logo je Hvala lijepa. Izvolite gospodine Šmit, u ime vijeća. Dame i gospod zastupnici, mislim da se svi slažemo da je situacija žurna. Moramo intenzificirati našu suradnju u različitim e, oblastima i poduzeti nužne mjere istovremeno represivne i preventivne. Potreba nam je sistemski pristup, koordiniran pristup tome svemu. Ali želim vam istovremeno reći da se ne smijemo, e, ne smijemo upasti u isključenje, u ksenoislamofobiju, stigmatizaciju, jer bismo time samo igrali igru onih koji su naručili te terorističke akte. Moramo surađivati s onima u trećim zemljama u borbi protiv terorizma i to izrađujući koordinirane akcije i to na više planova. I kao što je rekao povjerenik, tu će biti rasprava o policiji susjedstva. Evo sad je došao povjerenik Han. I e, kada su u pitanju zemlje poput Tunisa koje su jako ranjive, to su zemlje koje treba aktivno poduprijeti. Rad e, na nadzoru interneta i Europski centar za borbu protiv terorizma također su od velike koristi i treba raditi na u razvoju. I dopuste još da navedem ovu sljedeću točku za kraj. Sve ćemo poduzeti kako bismo ostvarili sporazum o direktivi PNR tijekom našeg predsjedništva. Trebate znati da naše predsjedništvo se želi uhvatiti u koštac s pitanjem koje je jako važno i jako osjetljivo i to u bliskoj suradnji sa vašim parlamentom i doista računamo na, vaš, na vašu aktivnu potporu. Hvala. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava podpredsjednika komisije, visokog predsjednika, visoke predsjednice Unije